So, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Drage kolege i kolegice, uvažene dame i gospodo, molim vas da uzmete vaša mjesta. Kako bismo mogli polako početi, srdačno pozdravljam izaslanstvo iz Italije. To su unuci gospodina Vittorio Prodija. Dvojica su tu u zadnjim redovima. Jako mi se sviđa da će pratiti rad svog djeda koji je jedan od najmaljivijih među nama i mogu biti jako ponosni na svog djeda. Imamo jako važnog gosta, radi se o litavskom ministru, gospodin Andriju Kajtis. Vrlo mi je drago što imamo danas priliku da s vama razgovaramo o dosijema koji su u tijeku, pa i o samom predsjedništvu. Već smo sada prethodno imali priliku malo razmijeniti neke riječi. Znam da je za vas Europski parlament nešto od posebne važnosti zbog vaše osobne povijesti, vaše povijesti vaše obitelji. No isto tako što se tiče budućnosti, što se tiče nekih dosija koji su trenutno u tijeku. Vidim da je ovdje i gospođa Roth Berend. Ona je izvjestiteljica o medicinskim sredstvima, o tome ćemo sigurno razgovarati. A imamo i neka neke druge važne teme koje su dio naše rasprave. Neću više nastaviti e, s mojim izlaganjem, već vam vas želim pozdraviti. Imali smo isto tako ministra okoliša i ministra poljoprivrede, a eto sada ste i vi s nama. Predajem vam sada riječ za vašu prezentaciju. Izvolite. Poštovani predsjedavajući odbora za okoliš, poštovani zastupnici Europskog parlamenta, te zastupnici ovog odbora za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane. Dragi kolege i kolegice, ovo je velika odgovornost i velika čast za mene što vam danas mogu predstaviti program Litavskog predsjedništva na području zdravstva. Tek sam prije nekoliko dana imao čast predsjedavati neslužbenim sastankom ministara zdravstva u Vilniusu. Tijekom našeg sastav, sastanka smo raspravili vrlo važne teme vezane uz zdravstvo i to i vezane u sve zemlje članice. Na primjer, održivost zdravstvenih sustava, psihičko zdravlje u pododmakloj dobi, te isto tako konzumacija duhanskih proizvoda kod mladih. Činjenica je da su zemlje članice tijekom irskog predsjedništva zajedno došli do suglasnosti što se tiče direktive o duhanskim proizvodima i to je vrlo dobra početna točka za nastavak rada. Isto tako su sve zemlje članice Europske unije izrazile političku volju da će zajednički rad sa Europskim parlamentom tijekom litavskog predsjedništva ići vrlo dobro pri svim temama koje se odnose na zdravstvo, ne samo što se tiče završetka direktive o duhanskim proizvodima. Sve zemlje članice se nadaju da će se tijekom litavskog predsjedništva ostvariti veliki napreci i po drugih tema, na primjer klinička ispitivanja, medicinska sredstva ili pak pristojbe za Europsku agenciju za lijekove. Posebice nam je važno postizanje zajedničkog mišljenja u vijeću ministara što se tiče kliničkih ispitivanja. To je nešto što bi trebalo biti brže nego sada i što bi trebalo dati dobar poticaj i za daljnji rad na drugim temama. Danas držim svoj govor pred vama i osjećam pozitivnu energiju vijeća, osjećam vrlo dobru radnu atmosferu, kao i jednu vrstu optimizma. Dopustite mi da sad nastavim na engleskom jeziku. Molim vas, dopustite mi da od sada budem malo emotivniji, Reći ću vam zašto točno. Sigurno jest da je ovo već deveto predsjedništvo tijekom vašeg saziva parlamenta. Vi znate kako je složena cijela situacija što se tiče donošenja zakonodavstva vezanih isto tako i uz ove skandale nedavne u zdravstvenom sektoru i ne čujete sigurno prvi put te riječi da se naši ciljevi mogu postići samo u suradnji s Europskim parlamentom. Te riječi su za mene nešto što treba u praksi ostvariti, a i za Litvu. Litva je od Irske preuzela predsjedništvo i ona je prva baltička zemlja koja ima ovu ozbiljnu odgovornost. Te su riječi stvarno provjerene u praksi na području Litve, Latvije i Estonije. Ja sam odrastao i rodio se u stalinističkim gulazima u Sibiru. Dolazim od e, pokreta otpora i znam točno što za mene i moje drugove znači usvajanje jedne rezolucije Europskog parlamenta donesene 13. siječnja 1983. godine što se tiče situacije u Litvi, Latviji i Estoniji gdje je parlament izrazio jasnu podršku za borbu za slobodu tih zemalja. Na kraju krajeva Europski parlament je aktivno odgovorio na upit od 45 disidenata iz baltičkih zemalja što se tiče što se tiče ukidanja posljedica pakta Molotov-Ribbentrop jedan od potpisnika je bio i moj otac koji je bio zatvorenik Gulag Alfonzas Andriukaitis. 90, 1983. smo dobili naš odgovor. Rečeno nam je da su svi ljudi braća u odi radosti. Stoga mi dopustite da Ovom prilikom vam predam jednu knjigu koja pokazuje kako je važan bio taj korak koji je poduzet od strane Europskog parlamenta i kako bih vam svima zahvalio. Želim vam zahvaliti i nadati se da te riječi samo u suradnji s Europskim parlamentom će zadržati svoje duboko značenje, a isto tako i pozitivnu i dinamičku perspektivu. Moje vlastito iskustvo koje je jedan od potpisnika Litavskog zakona o neovisnosti, a tu je s nama još jedan potpisnik tog zakona koji je član ovog odbora, to je pokazalo da je Europski parlament jedinstvena institucija koja je odabrana od svih Evropljana i koja predstavlja sve europske građane. Sudbina me je činila članom Europske konvencije koji je pripremao nacrt ugovora koji je trebao biti kasnije Europski ustav. Europski parlament nam je svima dao mogućnost da ovdje radimo u, ovom, u ovoj zgradi i da se osjećamo kao kod kuće. Zastupnici Europskog parlamenta su u toj konvenciji hrabro branili načela više demokracije, više Europe, te su uložili sav svoj napor kako bi Europska unija imala konsolidirani europski ustav i više učinkovitih mehanizama koje bi mogli pružiti odgovor na najbitnija pitanja, pa i ona u zdravstvu. Postoji i načelo najviših mogućih pokazatelja zdravstva, što nalazimo u Lisabonskom ugovoru, koji je uzet iz nacrta ugovora koji je trebao biti kasnije Ustav za Europu. Stoga ovdje u ovom odboru, stojeći ovdje pred vama, znam točno koliko je važno raditi zajedno kao partneri i postizati zajedničke ciljeve. Vaša postignuća zajedno sa irskim predsjedništvom što se tiče višegodišnjeg financijskog okvira, zajedničke reforme poljoprivredne politike i ribolovne politike, Erasmus+, Life+, Horizon 2020. i druga područja nam omogućavaju da surađujemo i radimo zajedno i da zadržimo ovaj pozitivan i dinamički napredak kako bi Europski parlament do idućih izbora u svibnju 2014. godine bio sposoban provesti svoje obveze koje se tiču petogodišnjeg ciklusa na dobrobit građana Europske unije. Ako se brinemo za dobrobit e, naših građana, onda će oni biti motivirani sudjelovati u idućim izborima Europskog parlamenta. Dopustite mi da nastavim na mom jeziku. Prioriteti litavskog predsjedništva na području zdravlja su sljedeće. Kao prvo usvajanje i potvrda zaključaka vijeća što se tiče učinkovitosti zdravstvenih sustava. Zdravstveni sustavi bi doduše trebali biti svačeni kao nešto, nešto širem kontekstu. Dakle, radi se o političkim, gospodarskim i socijalnim kontekstima, a ne samo kao zdravstvene usluge. Zdravstvo je vrlo važno za inovacije, za gospodarski rast i razvoj i stoga se takvi, e, takve reforme zdravstvenog sustava trebaju uključiti u reformu, e, u strukturne reforme pojedinih zemalja i trebaju biti dio europskog semestra. To zahtijevaju odgovarajuća financijska sredstva zdravstveni sustavi i politika zdravstvenih sustava je nešto što je novo u Europskoj uniji i stoga ne bismo smjeli ispustiti niti jednu priliku da stvorimo nove perspektive za e, građane Europe. Sudjelovanje Europskog parlamenta u pronalasku najboljih rješenja će dovesti i do učinkovitih rezultata cijenjeni zastupnici Europskog parlamenta, ja vas pozivam na zdravstveni forum koji će se održati u Vilniusu 19. i 20. studenog. Taj forum se zove Održivi zdravstveni sustavi za održivi razvoj Europi. Tamo ćemo raspravljati o farmaceutskim aspektima, o medicinskim sredstvima, o prekograničnim oblicima suradnje. To je dobra platforma za naše rasprave. Ove godine će završiti trenutna zdravstvena strategija Europske unije. Stoga moramo naći nova sredstva, nove metode kako bi europska politika zdravstva bila ojačana i kako bi Europa i dalje nastavila sa rastom te isto tako postala vjerodostojnija u suradnji našeg trio predsjedništva, a i u suradnji s Europskim parlamentom, ćemo se osigurati da zadržimo kontinuiranost što se tiče rješenja najvažnijih pitanja na području zdravstva. Na primjer, na području kliničkih ispitivanja, kod eh, humanih lijekova, što se tiče medicinskih sredstava, što se tiče farmaceutskog opreza postoje i neki izazovi koji dolaze izvan, s područja izvan Europske unije i stoga moramo koordinirati naša djelovanja na tom području te moramo biti jedinstveni na globalnoj razini. Rad na razini Europske unije se isto tako manifestira u obliku da Europska unija stvara stvara e, okvirne uvjete naših politika. Europska unija bi e, trebala biti isto tako primjer što se tiče e, nedavno usvojenog paketa zakonodavstva vezanih uz genetske, genetski modificirane organizme. Što se tiče direktive o duhanskim proizvodima, Europski parlament bi sada trebao izraziti svoj, svoj krajnji stav o tom pitanju. Vrlo je bitno da takve opasnosti za zdravlje, kao što je konzumacija duhanskih proizvoda, budu ograničena. Udruge civilnog društva, građani, birači podupiru tu inicijativu, te će završno glasovanje u ovom odboru biti također jedan signal tada smo to potvrdili, to glasovanje je bilo izvrsno i želim vam zahvaliti na tome, te isto tako čestitati i zahvaliti izvjestiteljici Lindy McKeven na izvrsnom radu. Zahvaljujem vam na vašoj posvećenosti što se tiče važnih pitanja za naše građane na području zdravstva, te se nadam da ćemo zajedno sa predsjedavajućim gospodinom Matijasom Groteom, zajedno s izvjestiteljima, Eh, gospodin Minde McEvan, Petra Elize, Dagmaron Berend, eh, kada se govori o medicinskim sredstvima, da ćemo riješiti i odgovoriti na sva pitanja iz područja zdravstva, te da ćemo ih dovršiti. Ja sam potpuno otvoren, ja sam došao ovdje da vas saslušam, da s vama razmijenim naša mišljenja, da čujem vaše prijedloge, te vas želim uvjeriti u to da se, imam duh dijaloga i da ću raditi nekako odgovoran način tijekom idućih šest mjeseci. U biti imamo samo četiri mjeseca za naš rad. Uskoro će biti ljetna stanka. Vama je također potreban odmor zato što u e, idućoj kampanji izbornoj morate imati energije, morate biti jaki, no na jesen ćemo zatim ponovno svi zajedno nastaviti s radom i ja sam siguran da svih 28 zemalja članica su na neslužbenom sastanku dobro razumjeli koliko je od odlučujuće važnosti upravo ovo razdoblje jer će iduća godina dovesti do otvaranja nekih novih perspektiva. Što se tiče ovih tema, moramo pripaziti da ostvarimo što bolji uspjeh, bilo da se radi o kliničkim ispitivanjima, o medicinskim sredstvima. Sve to je nešto što ja neću moći ostvariti bez podrške vašeg odbora, bez službenih i neslužbenih kontakata s vama, te bez službenih i neslužbenih sastanaka. Hvala vam i radujem se vašim pitanjima. Ja, ich bin seit 2000... Da, ja sam od siječnja 2012. godine predsjedavajući ovog odbora i postavili se na mene vrlo dobar dojam prema načinu na kojeg ste sada nam izložili vaš program. Dakle, ne samo što se tiče tema koje ste predstavili, već i što se tiče vaše e, osobne povijesti, načina na koji ste povezani sa Europom, te vaše ideje o Europskoj uniji, da dakle to nije samo jedna struktura, nego da je to fascinantan projekt, ali da nije samo projekt povijesti, već i projekt vezan uz budućnost, vezan uz zdravlje ljudi i mislim da vam je to jako dobro uspjelo i moram reći da sam rijetko doživio tako nešto i još jednom vam zahvaljujem na ovoj knjizi Spomenuli ste ljetnu stanku, imat ću na Baltičkom moru dosta prilika da ju i pročitam. Hvala vam. Započet ćemo sada sa krugom govornika koordinatora. Kao prvo predajem riječ e, Peteru Lizeu, on je koordinator u ime Kluba zastupnika Europskih pučana za zdravstvo, a zatim će na red doći gospođa Linda McEwen. Da, hvala vam gospodine ministre to je stvarno bilo vrlo živahno izlaganje i mislim da imamo dovoljno energije kako bismo dovršili predstojeće dosije na području zdravstva. Što se tiče duhanskih proizvoda, vijeće je tu već dosta uznapredovalo. Radi se o tome da se sada nađe suglasnost, dogovor s Europskim parlamentom. A što se tiče drugih dosijera, medicinska sredstva, klinička ispitivanja i in vitro diagnostika, tu smo već imali prilika se složiti, ali vijeće često okljeva da izrazi svoj stav i stvarno nam je tu potrebna, potrebno djelovanje. Imamo parlamentarne izbore sljedeće godine i zapravo moramo do veljače ožuka već imati dogovor kako bismo to prije e, kampanje usvojili, a to sve dakle s ciljem da, ide, da se ide u korist europskih građana i stoga vas još jednom službeno pozivam da vašim kolegama, vašem osoblju, vašim suradnicama kažete da je stvarno sada na vremenu da vijeće izradi svoje mišljenje kako bismo na jesen mogli krenuti sa trijalozima. Što se tiče dosijeja koji su u mom resoru, to je dakle in vitro diagnostika, tu vam želim prenijeti sljedeće, što su rezultati sastanaka sa izvjestiteljima u Sjeni i sa drugim kolegama. S jedne strane parlament zanima propisi što se tiče informiranog pristanka. To su testovi koji mogu promijeniti cijeli život, koji imaju dramatične posljedice na, na njihovo zdravlje. To su proizvodi koji se moraju ponuditi u tom medicinskom okviru i tek nakon eh, podobnog informiranja mi bi rado trebali, rano htjeli imati to načelo, iako još nismo dogovorili detalje. Što se tiče ovih drugih dosija, klinička ispitivanja, medicinska sredstva i e, dijagnostička sredstva in vitro, tu odbor želi uvesti e, isto tako mišljenja drugih odbora, to je nešto što nije dio izvanog teksta komisija, a radimo isto tako na e, tome da uvedemo propis vezano uz etički odbori koji su potrebni. Što se tiče dokumenta iz Helsinkija, vi ste liječnik pa sigurno znate koliko je važan taj dokument, to je nešto do, čega nas, nam je stalo i stoga bi se rado htjeli dogovoriti i o tome. Još jedna točka. U direktivi o kliničkim ispitivanjima trenutno postoji još zabrana pristupa e, ljudskim stanicama, matičnim stanicama, to je nešto što, za što smo mi uvijek rekli da nećemo, da se nećemo složiti i želimo to vidjeti u sljedećoj uredbi. Te bih rado čuo vaše mišljenje pred vašim iskustvom kao liječnik i da bi taj mandat sa tim amandmanima bio preuzet i od vijeća. Hvala Petra Lize, sljedeći govornik je Linda McEwen, koja nije samo naša koordinatorica u ime Kluba zastupnika socijalista i demokrata već izvjestiteljica za direktivu o duhanskim proizvodima te je bilo e, isto tako prije zadržana za neke dosije, a od danas je zadužena i za pristojbe za Europsku agenciju. Hvala vam. Zbilja sam uživala u onome što ste rekli. potrebno je prisjetiti se naše evropske povijesti u ovim teškim trenucima. Mi smo ujedinjena Europa i po prvi put imamo demokraciju od Irske do Ruske granice. To je uspjeh, često to zaboravljamo u našem pesimizmu, riječ je o izuzetnim uspjesima i hvala vam što ste nas na to danas posjetili. To je nešto čemu bismo trebali razmišljati tijekom ljeta, tijekom priprema za izbore, jer Europa je postigla nešto jako važno za čovječanstvo i važno je da se ta poruka čuje. A vratimo se sada na svakodnevne stvari. Upoznali smo se prije ovog današnjeg susreta. Bilo mi je drago da čujem vaše riječi da se, moram, da, da se sporazum mora postići prije Božića, kada je riječ o direktivi duhanskim proizvodima. U parlamentu ćemo glasovati u rujnu na plenarnoj sjednici i jednom kada parlament bude glasova moći ćemo započeti pregovore i nadamo se dobrom ishodu za javno zdravlje u Europi. Slažem se sa kolegom Lize o kliničkim ispitivanjima. Imali smo glasovanje u odboru o tome prije dva mjeseca. Bili smo vrlo složni. Da bismo htjeli započeti pregovore s vijećem na tu temu. To je potrebno pacijentima. Međutim, to je potrebno i europskom istraživanju, europskim znanstvenicima. te se nadam da ćemo na tom dosije uspjeti postići napredak. Možda biste nam to mogli skomentirati. I konačno, jedno malo manje vižnom, manje važno pitanju, pitanje o nadzoru lijekova. Nadam se da ćemo i po tom pitanju moći doći do sporazuma. Hvala vam. I iduća govornica kolegica Parvanova. Hvala vam. Hvala vam ministre na vašem izlaganju. Bilo je zbilja impresivno. U početka ovog saziva bro gostovali su nam ovdje brojni ministri, ali evo vam opućujemo posebnu pažnju i hvala vam što ste s nama podijelili svoj program te vaša osobna iskustva. Ja sam izvjestiteljica jednog vrlo nesretnog dosjea. Riječ je o dosjeu o transparentnosti cijena lijekova. Pregovor o tom dosjeu smo započeli tijekom ciparskog predsjedanja. Irsko predsjedništvo je potom nastavilo sa dobrim poslom, a parlament je sa svoje strane učinio što je mogao kako bi ujedinio stavove komisije i vijeća, potom je komisija izmijenila svoj prvotni prijedlog, usuglasila ga je sa prijedlogom parlamenta. Međutim, još uvijek ne vidimo pozitivne korake unaprijed kako bi se on doseo razgovaralo u vijeću. Sve je vrlo usporeno, a sa stajališta javnosti Ovi propisi bi trebali omogućiti nacionalnim tijelima, ali i građanima da vide veću transparentnost u cijenama lijekova. Smatramo da je to vrlo važno kada je riječ o naknadi troškova lijekova. Zanima me hoće li litavsko predsjedništvo ovo pitanje uključiti među svoje prioritete. Polažem dosta nade u vas, te me zanima koje je vaše stajalište o tom pitanju kako biste vi mogli pomoći našem radu te učiniti da se o ovome raspravlja u vijeću. Hvala sljedeći govornik je Karl Hvala vam. Hvala što ste došli. Drago mi je što ste spomenuli kontrolu duhanskih proizvoda. A, krivi mikrofon, ispričavam se. Mislim da biste nam trebali dati smjernice, zato što ovdje surađujemo sa brojnim dionicima, te je potrebna transparentnost. Zanima me, imate li neke ideje o tome kako, koji je stav ko vaših kolega u vijeću kada se o tome raspravlja, tu nam je potrebna transparentnost i od strane zemalja, članica kada je riječ o dosjeu, o duhanu. Jučer smo uspješno glasovali u odboru. Slažete se sa mnom da je sigurno 75% nešto dobro, nešto što bi moglo biti prihvaćeno od strane zemalja članica kada je riječ o ovoj okvirnoj konvenciji o duhanskim proizvodima. Također, koja je motivacija da se ne prihvate zabrana određenog tipa cigareta, o tipu slim, odnosno tankih cigareta. Mislim da je ovdje transparentnost ključ. Imamo čvrste povijesne dokaze da se nedostatak e, pristupa kliničkim ispitivanjima ogledalo u tome da se ne učine nekakvi negativni učinci duhana. Zanima me koje je vaše stajalište kada je riječ o kliničkim ispitivanjima? I konačno, kada je riječ o alkoholu, komisija je prije nekoliko godina iznijela strategiju o alkoholu. Zanima me kako se napreduje po tom pitanju. Hoće li se s tim e, dosijom nastaviti tijekom vašeg predsjedanja? Uskoro ćemo čuti novi prijedlog komisije o označavanju alkoholnih proizvoda. Vratit ćemo se tom pitanju. Mi možda niste odgovorni za to pitanje, ali kao ministar zdravlja siguran sam da vas ovo pitanje vrlo zanima. Hvala gospodine Šliter. Ana Rospah. Hvala. Vratit ću vam se na danskom jeziku. Hvala. Pozdravljam vas u ovaj naš odbor gdje doduše nema danas mnogo kolega, ali vi ćete uvijek biti dobrodošli, iako bismo možda trebali biti mnogo, brojni, pa čak i svi tu. Hvala vam na vašem živopisnom izlaganju, koje ste i osobno izrazili. Što se tiče tuberkuloze, to je dalje velika prijetnja zdravlju u Europskoj uniji a nažalost premalo pažnje posvećujemo toj bolesti. Sedam osoba umire u svakom satu od tuberkuloze, ne samo u Europskoj uniji. Imamo pet zemalja članica u Europskoj uniji koje spadaju u najrizičniju skupinu zemalja prema svjetskoj organizaciji za zdravlje. Uspjeh u liječenju tuberkuloze je bolji u Kongu nego u Rumunskoj. U Kongu imate 50-50%, a u Rumunskoj imate samo 20% vjerojatnosti da ćete biti izlječeni. Većina ljudi nije svjesna zapravo te prijetnje. Neki se informiraju putem interneta, neki se žele sami izliječiti, ali nažalost u tom slučaju često prekasno odlaze doktoru. Imamo vrlo ozbiljni problem koji čak i raste s vremenom. Neki od nas su u svibnju uputili pismo vezano uz to, a nismo dobili nikakav odvor, odgovor, dob, upituli smo ga vijeću i nadam se da ćete vi biti svjesni tog problema, da ćete se pozabaviti s njime, te da ćemo brzo saznati od vas nešto što se toga tiče. Moje pitanje je je li to prioritet vašem predsjedništvu, a zatim još nešto što se tiče više struke otpornosti na antibiotike. To ima veze isto tako i sa tuberkulozom i tu postoji, e, postoje mnogi lijekovi na koje su patogeni više struko otporni. Postoje sve više bolesti koje idu upravo u tom smjeru. I tu moramo pravovremeno napraviti istraživanja kako bismo našli nove lijekove, koji će biti učinkoviti, a od vas bih htjela znati kako ćete se vi obračunati s tim problemom, hoćete li to staviti e, među vaše prioritete vezano uz e, europsko zdravstvo. Bi li možda bilo dobro da one zemlje koje su uspješne na tom polju proslijede svoje iskustva ili razmijenje mišljenja s drugima kako bismo imali općenito više ideja o načinu na koji se možemo boriti protiv toga. Hvala. Justas Pelekis, je sljedeći govornik. Hvala gospodine predsjedavajući. Gospodine ministre, u vašem je izlaganju bilo stvarno vrlo lijepih elemenata i ja mogu kolegama reći da ste vi najpopularniji političar, najpopularniji ministar u Litvi. Toliko ste popularni u Litvi prema studijama, prema anketama, zato što ne govorite samo, već zato što i poduzimate određene korake. U Litvi ste, na primjer, pokrenuli reformu zdravstva, te također pokušavate i za najsiromašnije skupine učiniti pristup e, zdravstvenoj njezi jednostavniji. No naravno ima i mnogih koji vas kritiziraju ne postoji zajednička zdravstvena politika u Europskoj uniji. Ali unatoč tome, htio bih vas upitati što će Litva tijekom svog predsjedništva učiniti, što je moguće učiniti, kako bi se pristup zdravstvenoj njezi učinio boljim, e, posebice najsiromašnijim skupinama i to na području cijele Europske unije. Također postoji jedan drugi problem, a to je problem da mnogi dobri liječnici u Litvi i u drugim zemljama Istočne Europe se sele na zapadu, ali se odljivu mozgova. Kako mislite riješiti taj problem? Hvala vam. Vittorio Prodi. Hvala vam. Hvala vam gospodine ministre što ste nas posjetili i što ste nas svjedočili o ljudskim pravima, o vašim osobnim iskustvima i osobnom iskustvu vašeg oca koje ste spomenuli u svom uvodnom izlaganju. Poštujem vaše stavove i oni mi daju određenu sigurnost da ćete vi djelovati u svom radu imajući na umu da je u ovom sektoru važno je istaknuti da su ljudi često slabi, te je potrebno raditi radi očuvanja digniteta ljudi, odnosno dostojanstva. To je nešto što želim posebno naglasiti zato što me to jako pogodilo u vašem izlaganju. Želim nešto reći i o dostupnosti mentalnog zdravlja. Riječ je o velikoj slabosti kod ljudi kojima se treba pozabaviti zdravstveni sustav, međutim treba ga podržati čitav društveni sustav. Riječ je o vrlo složenom problemu kojim se moramo pozabaviti u cijelosti kao sustav. Cijenim vaše dojmove o pitanju duhana dakle o svim rizicima koji se povezuju sa konzumiranjem nikotina, duhana, a koji ne obuhvaćaju samo dim cigareta. Htio bih naglasiti da me strah da su i elektronske cigarete način za konzumiranje droga, što može biti čak i ozbiljnije od konzumiranja teških droga. Njihov učinak je jedan, jednak intravenoznom uzimanju droga. Dakle, moramo biti vrlo oprezni po tom pitanju, zato što je po meni riječ o vrlo rizičnom području koje je od našeg interesa i htio bih na to skrenuti posebnu pažnju. Ne bih htio da se dođe do pojednostavljivanja konzumiranja teških droga. Potom sam se htio pozabaviti i tuberkulozom, međutim moje kolege su prije meni već govorile o tome, te želim samo reći da je potrebno pozabaviti se ovim problemom. Hvala vam gospodine ministre. Hvala, Dagmar Hvala vam gospodine predsjedavajući. Gospodine ministre, toliko smo vas upravo sada hvalili da se samo mogu isto tako priključiti tome. Bilo je vrlo zanimljivo vas poslušati. Zanimljivije nego nekim drugim kolegama, jer ste realistično rekli da imate jako malo vremena. Vaši kolege jučer su nam predstavili velik popis vrlo ambiciozan program, vrlo hvale vrijedan program, no mi smo svi svjesni činjenica da u preostalih četiri mjeseci i 15 dana neće biti mnogo vremena uzimajući u obzir ono što možete postići. Stoga je vrlo dobro da si postavite određene prioritete, iako bih ja isto tako e, vam navela dosta tema koje nisu zakonodavne prirode, a koje su mi važna. Vidim da se brinete o mentalnom zdravlju, da će biti konferencija na tu temu, to je vrlo važno i to mi je drago i bit će mi drago vidjeti što ćete postići ovdje što se tiče isto tako zakonodavstva. U jednom dokumentu sam pročitala nešto vezano s to kakav napredak želite postići. Malo sam se nasmiješila u tom u tom trenutku jer sam vidjela da ste dosta iskreni. Na primjer, napisali ste što se tiče duhanskih proizvoda e, zapravo ništa. Te stoga ja zaključujem da će biti teško postići zajednički dogovor. Što se tiče kliničkih ispitivanja, tu ste napisali da želite ostvariti značajan napredak. Što se tiče prekograničnih prijetnih zdravlju, kažete mi ćemo pokušati to osvojiti a kod teme koje mene jako zanima trenutno, što se tiče medicinskih sredstava, ste napisali da mislite da je moguće ostvariti dobar napredak. To je stvarno nešto što se značajno razlikuje od nekih drugih tema. I stoga bih rado vas zamolila za iskren odgovor što se tiče sljedećeg. Što doista mislite može postići radna skupina u medicinskim sredstvima. Ja otprilike znam s kojim se člancima do sada pozabavila ta radna skupina. Smatrate li da bismo do kraja ove godine, možda u listopadu ili studenom, mogli krenuti u ozbiljne trijaloge u svrhu pregovora? Vi znate da ono što je rekao gospodin Liza, ono što ja kažem, da je to jako povezano sa zdravljem i sigurnošću pacijenata. Ja neću biti toliko naivna da vas sad priupitam kakve oblike komercijalizacije tih proizvoda vi podržavate. To mi vjerojatno nećete reći. Ako vas pitam želite li imati prethodnu dozvolu ili želite imati prijavljena tijela e, koja ćemo ojačati što se tiče njihovih e, ovlasti, to mi sad nećete reći i to vas zato neću ni pitati. No ono što bih htjela znati je kakav je vremenski okvir, kada ćemo moći početi razgovarati o detaljima kada ću ja ili možda gospodin Lize imati priliku razgovarati sa voditeljima radne skupine, dakle članak po članak, stvarno detaljima. I u tom smislu bih vas zamolila za, mogli bismo reći, jasan odgovor. Hvala. Hvala, Dagmar Berend, preostaju nam još dva govornika, radi se o Almaratvi i Mokunajte. Sveikinu ministrą jūs šiandieną Tikrai Gospodine ministre, srdačno vas pozdravljam ovdje u našem odboru. Stvarno ste održali vrlo lijepo izlaganje. Mnogo vam hvala na vašim prioritetima koje ste spomenuli. Ja ću nadopuniti mog kolegu iz Litve što se tiče zdravstvene reforme u Litvi. Naravno da postoje i određena kritička mišljenja što se toga tiče i nisam sigurna hoćete li stvarno uspjeti riješiti sve probleme kada ukinete privatne institucije u zdravstvenom sustavu. Želim vam postaviti još jedno konkretno pitanje. Mi ovdje često pokušavamo naći odgovore na probleme često vodimo rasprave, ali ne ostvarujemo odgovarajući rezultat. Mislim da trebamo mnogo raditi na tome kako bi naši građani bili bolje informirani o prijetnjama zdravlju. Najvjerojatnije moramo uvesti i programe informiranja u škole kako bi i mladi ljudi bili bolje upoznati s time što sve mogu napraviti na korist svog zdravlja. Drugi problem su bolesti koje se tiču osoba u podmakloj dobi, prije svega Alzheimer i druge slične bolesti. O tome se raspravlja i u okviru programa Horizont 2020. godina možda biste se mogli osvrnuti i na taj problem i komentirati ga te reći koje su vaše, vaši planovi. Sljedeći govornik je kolegica Borzan, nova kolegica iz Hrvatske, nove zemlje članice. Mislim da je to prvo vaše prvo javljene za riječ ovdje u našem odboru. Um, Hvala gospodine predsjedavajući, imate pravo. prilici za razgovor i čestitam vam na vrlo ambicioznom programu rada litvanskog predsjedanja. Kao što ste vi imali vrlo snažan i emotivan govor, ja bih isto emotivno rekla nešto na početku i zahvalila se i pohvalila vašu predsjednicu gospođu Grabovskajte koja je na e, dočeku ulaska e, Hrvatske u Europsku uniju govorila u Zagrebu na tečnom hrvatskom jeziku i time ostavila vrlo upečatljiv dojam htjela bih se pridružiti kolega je već napomenuo jednu stvar koja nas u hrvatskoj e, dosta sada zanima i koja je vrlo u javnosti e, pitanje koje se često u javnosti postavlja a to je to da ulaskom u europsku uniju e, u hrvatskoj postoji bojazan znatnijeg odljeva kvalificiranog zdravstvenog osoblja u druge zemlje europske unije tu prvenstveno mislim na liječnike i medicinske sestre. E, naravno ekonomska kriza još dodatno doprinosi migracijama pa me zanima je li se nešto slično dogodilo u litvi i ako jest e, što su vlade do sada u litvi poduzimale po tom pitanju? drugo pitanje e, bih vam postavila vezano za e health akcijski plan informatizacije i umrežavanja europskih zdravstvenih ustanova. znamo da je po tom pitanju u zadnjih desetak godina napravljeno mnogo toga, e, poput osvajanja direktive o prekograničnoj primjeni prava pacijenata iz 2011. godine, e, no i dalje postoje brojne prepreke koje sprječavaju iskorištavanje svih e, prednosti potpuno integriranog e health sustava u Europi. Na primjer, jedna od tih prepreka je neusklađenost pravnih akata u zemljama članicama što otežava primjenu prava na povrat troškova za i health usluge. Spomenuo bih također da napretkom mobilnih aplikacija su napredovali napredovale i one uvjetno rečeno medicinske, no problem je što se njihova primjena i učinci e, u ustvari ne prate sustavno i nema sustavne regulative. E, zato smatram da ubrzan proces informatizacije zdravstvene zaštite mora pratiti i istovremeno ubrzan proces regulacije i standardizacije stoga e, zanimam vaše mišljenje o tome hvala Hvala vam, s njima smo stigli na kraj našeg popisa govornika i sada ministre, vama predajem riječ kako bi se odgovorili na pitanja i dali nam dodatne poticaje za razmišljanje. Izvolite. Dėkoju už klausimus. Hvala vam na vašim pitanjima. Morao bih odgovoriti posebno na svako pitanje jer je svako pitanje bilo vrlo važno i bili ste vrlo iskreni i otvoreni. Počet ću s pitanjima koje mi je uputio Peter Lize s kojim sam se nedavno susreo. Ovo pitanje je povezano i sa pitanjem koje mi je uputila gospođa Rod Berend. Te isto tako općenito s pitanjem što bismo zapravo trebali poduzeti kako bi ovo razdoblje u četiri mjeseca bilo iskorišteno na najbolji način, kako bi bilo učinkovito i kako bi donijelo dobre rezultate. Održali smo neslužbeni sastanak vijeća i vjerujte mi, tijekom tog sastanka su ministri izrazili sljedeću želju. Tada su rekli da ako se tijekom irskog predsjedništva formuliraju određena načela, onda je sad postavljeno pitanje što će Litva donijeti u smislu dodatne vrijednosti. No, mi smo rekli, ako postoje politička volja 28. zemalja članica, onda se moramo odlučiti. Ili ćemo se usredotočiti na klinička ispitivanja, ili na medicinska sredstva, ili pak na dijagnostička sredstva za in vitro dijagnostiku. Te moramo stvarno pokušati iskreno naći odgovor na to pitanje. Što se tiče kliničkih ispitivanja, tu ne postoji nekih većih razmirica. To bismo sve mogli riješiti ako se riješe sva tehnička pitanja. Dakle, tu govorimo o medicinskim sredstvima. A tu nam upravo i predstoji mnogo toga što se tiče tehničkih detalja. Parlament se svoje strane izjasnio, izradio je svoj stav, a zapravo je vijeće, ona institucija koja je sada u zaostatku. Pri mom razgovoru sa Peter Lizeom sam rekao da želimo krenuti od dnevnog reda te radne skupine. Vi zastupnici imate direktan kontakt s vašim vladama, možete iskoristiti vaše službene i neslužbene kontakte, a ja sam spreman stupiti u razgovor sa svim kolegama iz svake zemlje članice te im penjeti da nam je potreban tu određen napredak. Postoje mnogi razlozi zašto, su nam, zašto nam to treba. Na primjer, kod kliničkih ispitivanja. To je nešto što je važno za pacijente, važno je za znanost, za istraživanje, važno je za inovacije te za investicije. I za to da Europska unija ostaje konkurentna. To su sve problemi koji nas se tiču. U tom je smislu vijeće složno te žele da se krene u tom smjeru i da bi zajednički stav nam olakšao da ostvarimo određeni napredak na području kliničkih, na području medicinskih sredstava. To je zapravo samo pitanje političke volje. Ne mogu ništa drugo reći kao potice. Imamo dakle zajednički cilj. Imamo datume kada se radna skupina sastaje, imamo datume kada se razgovara sa stručnjacima, Imamo isto tako smjernice Europskog vijeća što se toga tiče. Mi moramo na taj način nastaviti s radom u rujnu i u listopadu prema tim datumima, te uz konzultacije stručnjaka i također u okviru korepera. Zapravo nam trebaju konkretni datumi. Ja sam rekao gospodinu Lizeu da sam spreman istražiti vaš paket prijedloga, te isto tako ga zastupati u vijeću ministara. No ako sada konkretno raspravljamo o tome, je li moguće ostvariti sve do kraja studenog, onda bismo trebali recimo krajem rujna pa zatim u listopadu ponovno se sastati možda pogledati koliko smo daleko došli. Ja sam istovremeno povjesničar i kirurg, ja sam navikao na to da radim vrlo precizno. Ja sam također navikao postavljati se realistične ciljeve. Tijekom mirskog predsjedništva su ostvareni određeni napreci i sada moramo nastaviti u tom smislu u dijalogu s vama. moramo izraditi realističnu agendu, a zatim u pojedinim koracima moramo provjeriti što smo stvarili. Dakle, u rujnu, u listopadu, kako bismo utvrdili koliko se brzo krećemo, kako bismo mogli i vlade potaknuti da naprave određene napore. Dakle, to bi bio moj odgovor na pitanje gospodina Lizea i također na pitanje gospođe Rodberend. Još jednom želim naglasiti, moramo stvarno iskreno reći da nam je preostalo samo još četiri mjeseca. Pitanje je postavljeno od gospođe Linde McEwen. Spomenuli ste direktivu o duhanskim proizvodima. Ja spadam u one koji žele podržavati gospodina Karl schlutera što se tiče otvorenosti, što se tiče aktivnosti vezano uz lobiste, pa i što se tiče transparentnosti. Ako kažemo da ne postoje medicinska istraživanja i studije vezane uz elektroničke cigarete, onda ja kao medicinski obrazovan čovjek, moram reći da se stvarno tako udaljavamo od samog problema. Zapravo bi trebalo postaviti pitanje je li pušenje štetno za zdravlje ili ne. A kada se radi o ulaganju napora napora tijekom trijaloga i o dovršetku direktive o duhanskim proizvodima kojem težimo u prosincu, do prosinca, onda moram reći da je to vrlo važan cilj. Jer je konzumacija duhanskih proizvoda zapravo nešto strašno. Već mnogo godina smo bili uvučeni od strane duhanske industrije konzumaciji duhanskih proizvoda. Znam da postoje i napori da se ova industrijska grana održa. Mi, održi, pardon, mi razumijemo sve te argumente vezane uz tu temu, a ti argumenti zapravo i motiviraju djelovanje vijeća. No, kao što sam već rekao, moramo krenuti dalje. Trijalog mora doći do vrlo hrabrih rješenja, ali ja jednostavno moram reći ja imam tu viziju, ja imam taj san. Moramo imati snove ako želimo privesti kraju direktivu o duhanskim proizvodima ove jeseni. Što se tiče kliničkih ispitivanja, i tu bismo barem unutar vijeća mogli izraditi zajednički stav. Jednostavno moramo formulirati naš stav i tako pokazati da smo uspješno radili. Što se tiče medicinskih sredstava, tu bismo možda mogli biti brži. No, mi imamo naš plan rada, a naravno u rujnu, listopadu, studenom bismo se trebali još jednom sastati i provjeriti što smo postigli. Meni kao kirurgu ne treba brojanje radnih sati, ja mogu raditi cijeli dan. Mi smo vrlo ozbiljno pristupili tom problemu i Petra Eliza ima pravo kada kaže da ako ne napravimo našu domaću zadaću, da će se to odraziti i na naš rad tijekom sljedećih godina. To će biti odgođeno zbog, e, na primjer, sljedećih parlamentarnih izbora u Europskom parlamentu, dakle što se tiče direktive o duhanskim proizvodima i što se tiče medicinskih sredstava. Peter, Linda i Dagmar su mi također postavili pitanja koja su više povezana s ovom temom. mi zapravo moramo svi biti na istoj strani. Jer ako želimo postići rezultate, onda moramo biti realistični, a također moramo u određenim tenucama još e, izvršiti neke provjere što se tiče kliničkih ispitivanja medicinskih stava, na primjer u rujnu, pa i što se tiče diagnostičkih sredstva za in vitro diagnostiku, kako bismo zatim u studenom ili prosincu mogli reći jesmo li stvarno ostvarili nešto opipljivo ili ne. Te ćemo zatim još predočiti zaključke što se tiče održivosti zdravstvenih sustava. Vi ste govorili o odljevu e, mozgova što se tiče liječnika i e, medicinskog osoblja. Trebamo također govoriti o dumpingu na području plaća. Sve to je nešto što se tiče održivosti naših e, zasnih sustava. Sustavi pojedinih zemalja članica su različiti, nalaze se u različitim situacijama, no tijekom našeg programa izrade zaključaka ćemo se morati osvrnuti na to. Imamo i forum o zdravstvu, konferenciju na kojoj su pozvani udruge civilnog društva u Vilniusu. To je nešto gdje ćemo se gdje će se raspravljati i o održivosti zdravstvenih sustava. Tu se postavlja mnogo pitanja, na primjer cijena obrazovanja, nabavka određenih medicinskih uređaja, na tom neslužbenom sastanku smo se dogovorili da ćemo nastaviti našu raspravu na konferenciji foruma vezanog uz zdravlje. A komisija će zatim izraditi zaključke. Nakon toga gdje ćemo govoriti i o određenim aspektima održivosti zdravstvenih sustava. Sve to je bitno za budućnost, za iduće godine, utoliko više što će se u listopadu mm, što će u listopadu stupiti na snagu određeni zakonski propisi vezani uz prekogranične prijetnje zdravlju. To se sve tiče i e, potencijala medicinskog osoblja. Imamo mnoga pitanja vezana uz održivost. S tim u vezi je također i su također i propisi vezani uz pristojbe na području zdravstva. I to je jedno područje na kojem možemo ostvariti napredak u vijeću. To je pitanje koje nije toliko kontroverzno, među pojedinim zemljama članicama i ako uzmemo u obzir održivost zdravstvenih sustava, onda je to pitanje vezano uz e, farmaceutsku kontrolu iznimno bitno pitanje. Mogu dakle reći da su to pitanja koja su međusobno povezana, koje su dio iste skupine i koje ćemo mi morati tijekom našeg predsjedništva ponovno razraditi. Ja se nadam da ćemo mi moći u suradnji formulirati naše ciljeve, te se nadam da će vijeće pozitivno ocijeniti naše, naše ciljeve, na primjer direktivu o duhanskim proizvodima. Nadam se da će to biti svačano kao zajednički projekt. Na jesen očekujemo vaše glasovanje što se tiče te direktive. Mi računamo na vas. Mi se nadamo da će biti usvojeni mandati za pregovore te da će se nakon glasovanja E, krenuti sa prvim krugom pregovora. Gospođa Paravanova. Što se tiče transparentnosti postavljanja cijena lijekova. Preko jučer pri neslužbenom sastanku je belgijski ministar postavio slično pitanje. Zemlje članice su se tada javile, ali su mišljena po tom pitanju bila vrlo različita. Neke zemlje članice tvrde da je to nešto što spada isključivo u nacionalnu nadležnost i da se uopće ne treba postavljati takvo pitanje. Bilo je ukupno šest zemalja članica koji su pripadali toj skupini, neke druge zemlje članice su smatrale da se unatoč tome treba ostvariti jedna razmjena mišljenja. Da bi se to pitanje možda moglo postaviti na vijeću ministara. Tada smo se složili da će se na to pitanje osvrnuti stručna skupina na visokoj razini. Dakle, složili smo se oko toga da će se jedna stručna skupina na visokoj razini pozabaviti time i da bi mogla biti od velike koristi. Gospođa Ana Rospah, vi ste spomenuli tuberkulozu. Sa žalošću moram reći da je prevencija u ranoj fazi te bolesti trenutno problematično. U toj fazi smo dosta u zaostatku. Naravno, otpornost je posljedica lošeg načina liječenja te bolesti. Tuberkuloza je bolest koja se ne liječi nužno na dobar način. Ako se lijekovi ne koriste na krivi način. Tako se jača otpornost. Samostalno liječenje je nešto što se sve više javlja, osobe se informiraju putem interneta, preko Googlea, pacijent traži informaciju kako se može izliječiti od tuberkuloze. Postoje isto tako neki koji ne žele cijepljenje protiv tuberkuloze, već se žele samostalno izliječiti. To su problemi s kojima se moramo obračunati. Moramo naći način, pravilan način za informiranje građana. Moramo isto tako preko interneta pravilno informirati pacijente kako se ne bi kako ne bi došlo do tako dramatičnih posljedica. To pitanje je povezano sa konzumom alkohola, sa sromaštvom, sa mnogim bolestima koji su posljedica socijalnog stanja. Pacijenti se ne pridržavaju svog liječenja. To sve dovodi do dodatnih problema i o njima moramo raspraviti u različitim forumima te moramo na sve to gledati u općem kontekstu zdravstvene njege. To je nešto što neće biti aktualno samo tijekom litavskog predsjedništva. Biće prisutno i u idućih nekoliko godina. I stoga ne možemo sve teme i podteme uključiti u naš program, posebice se u obzir da imamo još samo četiri mjeseca. Gospodin Paleckis je govorio o pristupačnosti zdravstvenoj njezi i o standardima. Održivost zdravstvenih sustava je doista nešto što bi trebalo biti blisko povezano sa učinkovitim mehanizmama. Zdravstveni sustavi moraju dati pristup i osnovnim oblicima zdravstvene njege i to svim građanima, bilo da su siromašni ili ne. U tom kontekstu će se još jednom provjeriti zaključci vijeća ministara što se tiče održivosti zdravstvenih sustava. Mogu reći da mi želimo ukloniti ovu veliku razliku što se tiče pristupa zdravstvenoj njezi. Tu imamo više načina na koje možemo primijeniti zaključke vijeća. Gospodin Prodi je uputio jedno pitanje vezano uz ljudska prava. Ja kao Evropljanin, kao potpisnik te povelje, smatram da ta povelja ljudskim pravima mora biti obvezujuća za sve zemlje. Mnogo smo toga postigli u Europskoj uniji. Stvarno smo mnogo toga ostvarili. 1982. godine sam bio u zatvoru. Tada smo mi samo sanjali o Europskoj uniji, a danas, vjerujte mi, još uvijek ne mogu vjerovati da sam preuzeo predsjedništvo vijeća. Na primjeru života jednog jedinog čovjeka se vidi ovako velika promjena. Tada ste nas podržali što se tiče naših napora veznih uz ljudska prava, a mi tu borbu moramo svaki dan, u svakom trenutku nastaviti. Rad na području zdravstva, na području jednakosti muškaraca i žena, na jednake plaće u zdravstvenom sektoru. To su svakodnevni problemi, svakodnevne zadaće s kojima smo suočeni. Moramo se za to zalagati, moramo otvoreno reći da je Europska unija zajednica i na području ljudskih prava, da je to zajednica gdje se ljudska prava doista primjenjuju. I stoga i ovdje moramo krenuti dalje. Pitanje vezano uz elektroničke cigarete. Ja osobno smatram da su elektroničke cigarete zapravo primjer kako se pokušava nastaviti biznis vezan uz cigarete, ali na jednom drugom području. To je moje osobno mišljenje. To bi se moglo smatrati medicinskim sredstvom i regulirati taj proizvod na takav način na tržištu, no ja kao liječnik u toj cigareti vidim samo jedan drugi oblik ovisnosti i mi liječnici ćemo uložiti mnogo energije kako bismo mogli izlječiti tu novu ovisnost. Spomenuli ste internet putem kojeg se prodaju elektroničke cigarete. Prije nekog vremena me je nazvao jedan otac te me zamolio za pomoć. I to zato što je njegov sin kupio elektroničku cigaretu putem interneta. Htio je znati o čemu se zapravo radi kod te elektroničke cigarete. To je jedan novi izazov koji je pred nama i ne možemo zatvoriti oči pred tim problemom, ne možemo napraviti kao da taj problem ne postoji. Gospođa Mokunajte. je govorila o mjerama na području obrazovanja i informiranja društva, obrazovni programi u različitim zemljama članicama se doista razlikuju, a isto tako su i postignuća različita. Postoje zemlje koje dosta zaostaju što se toga tiče, te smo mi predložili da se na europskoj razini dogodi stvarno izmjena iskustava između zemalja članica, to bi moglo biti od vrlo velike pomoći kod definiranja tih obrazovnih mjera. Na europskoj razini bismo medijima mogli možda vidjeti kako bi se mogao vršiti utjecaj što se tiče ponašanja mladih na primjer putem nacionalnih medijskih službi, televizije i radija, mogle bismo emitirati informacije o takvim obrazovnim programima. Također je netko spomenuo bolesti vezane uz podmaku dob, Alzheimer i slične bolesti i mentalno zdravlje. To je tema, dakle mentalno zdravlje tema koji se tiče više bolesti. Postoje embolije u mozgu, postoje kombinirane bolesti, srčani udar, sve su to bolesti koje su povezane i sa određenim mentalnim bolestima. Na konferenciji o mentalnim bolestima u Vilniusu ćemo također raspravljati o tim pojedinim aspektima, a to je bitno i što se tiče održivosti zdravstvenih sustava. Moramo razmisliti o tome koje mjere valja poduzeti kako bi se ovi dodatni izazovi također riješili. Postoje socijalni aspekti koji su tu također prisutni. Te osobe treba uključiti u društvo, trebaju i dalje ostati dio e, tržišta rada, treba stvoriti povoljne životne uvjete kako bi se smanjio broj samobojstava jer su takve osobe vrlo osjetljive. Ako takve osobe nemaju dostatne mirovine, ako nemaju dostatna primanja, na primjer, svi ti problemi su međusobno povezani. Ministar zdravlja su upravo oni koji mogu jasno reći da je to nešto što se tiče mnogih područja i da se na takav način može naći rješenje što se tiče pacijenata sa mentalnim ili fizičkim invaliditetom. Sve to dakle treba gledati u jednom širem kontekstu, a u tom smislu treba i usmjeriti financiranje dakle, iz jednog područja u drugom. Kolegica iz Hrvatske, gospođa Borzan, mi vam čestitamo. Čestitamo vam na članstvu u ovom odboru, čestitamo vaše zemlji na pristupu u Europske uniji. Vaš ministar zdravstva je na primjer upitao koji može biti naš doprinos tijekom predsjedništva. To jest kakav može biti doprinos Hrvatske tijekom našeg predsjedništva. Vaš povjerenik je vrlo aktivan i mi ćemo isto tako često surađivati. Spomenuli ste dva konkretna aspekta, dakle vezanih uz odljev medicinskog osoblja nakon pristupa taj problem je doista prisutan. No, u ovoj prijateljskoj atmosferi dopustite mi da se malo našalim. Ne bismo se trebali svi tako prestrašiti kao što je bilo pitanje vezano uz eh, majstor iz Poljske. Nakon pristupa smo imali tu sliku poljskog vodoinstalatera koji se smatrao opasnošću za cijelu Europsku uniju. To je imalo neke posljedice kada se tiče o oblikovanju mišljenja, javnog mišljenja. Postoje takvi problemi, no postoje i određeni instrumenti. Možemo o tome raspraviti, možemo izmijeniti naše iskustva. Mi smo također imali sličnih iskustava na razini Europske unije, kada govorimo o održivosti naših zdravstvenih sustava, kada govorimo o problemima koje su, koje su bila prisutna u pojedinim zemljama članicama nakon što e, se pristupilo Europskoj uniji, nakon što je medicinsko osoblje počelo izlaziti iz zemlje. Ti problemi su bili prisutni, ali oni nisu bili od odlučujuće važnosti, ne ne bi nas trebali zastrašivati. Ja sam optimističan i ja vam mogu reći da ćemo vam pružiti ruku kada se radi o tome da vam budemo od pomoći s našim iskustvima. Bilo je mnogo pitanja, nadam se da sam odgovorio na većinu njih. Molim za razumijevanje zbog toga što nisam bio možda dovoljno konkretan. Nekad jednostavno nemam odgovor, zato mi je potrebna vaša podrška. Hvala gospodine ministre. Hvala vam. Mislim da ste odgovorili na sva pitanja. I to je isto iznimno rijetko da se tako nešto čuje. Ja mislim da ste stvarno opsežno odgovorili na sva javljanja na riječ, da ste komentirali isto tako sva pitanja i u tom smislu vam želim srdečno zahvaliti. Vidim da nema daljna javljanja za riječ, toga smo imali ovdje samo jedan krug javljanja za riječ, te mogu reći da želim vama i vašoj zemlji izdržljivost i energije, uzevši u obzir ove izazove. Možemo vam samo reći da je naš odbor dosta kritičan, da sve pratimo, no isto tako progresivno pratimo vaš rad. Mi smo najveći odbor u Europskom parlamentu što se tiče rada na zakonodavstvu i uvijek moramo imati na umu ono što ste spomenuli, a to je dobrobit 500 milijuna građana i građanki i to posebice na području zdravlja. Svaki čovjek ima samo jedno zdravlje i to je najveće dobro koje može čovjek imati, te stoga moramo raditi na poboljšanju toga, na to da imamo bolju zdravstvenu njegu, pa i kada imamo situaciju s praznim, blaganima i sa sve manjim proračunima. Hvala vam, vrlo ste me dojmili. So, wir machen jetzt weiter. Hat jeder seine Abstimmkarte eingesteckt für die Ferien? Jeste li uzeli vas u glasačku karticu, niste ostavili tu tijekom ljetnih praznika. Želim svima ugodno ljeto, želim zahvaliti svima onima koji su sada postavljali pitanje danas. Napunite vaše baterije, molim vas, vratite se nakon, nakon ljeta.